Drage kolegice i kolege, poštovane dame i gospodo, uvaženi zastupnici, bilo bi lijepo ako biste zauzeli svoje mjesta. Već malo kasnimo, ispričavam se zbog toga. Predlažem da krenemo sa današnjim sastankom. E, sada ću prijeći na njemački. Ukoliko nema nikakvih e, primjedbi s vaše strane, predlažem da usvojimo dnevni red. Javlja li se netko e, po pitanju usvajanja dnevnog reda? Gospođa Šojdrova, izvolite. Hvala lijepa. Ja bih imala jednu zamolbu. E, ja bih lijepo molila da se odgodi glasovanje o oba potpredsjednika. Zašto? E, nismo e, sigurni da će biti izabrani kandidati koje predlažemo i to nam je jako žao. Imamo osjećaj da dolazi do određenog pritiska kako bi se ti kandidati izolirali. Mi poštujemo predložene kandidate i upravo zato bismo zamolili da se e, glasovanje e, što se tiče izbora potpredsjednika odgodi i to e, za rujan. Hvala. Petra Kamerveld. Hvala lijepa. Meni je jako žao ali ja se ne mogu složiti s tim da se glasovanje odgodi. Ne znam što bi se trebalo dogoditi do rujna i zato bih se založila za to da danas e, odradimo glasovanje onako kako je predviđeno. ne bude... Zastupnica Šojdrova. Hvala lijepa. Ukoliko se ne slažete s tim da kasnije glasujemo o ova dva kandidata, moj bi prijedlog bio da što se tiče glasovanja za četvrtog potpredsjednika da mi podnesemo e, prijedlog, a inače bismo se založili da se to odgodi. Hvala lijepa. Dakle, imamo dva prijedloga. Jedan je prijedlog da odgodimo glasovanje e, na rujan a e, drugi prijedlog e, odnosi se na odgodu glasovanja samo o četvrtom potpredsjedniku za rujan. O tome ćemo glasovati na drugom mjestu, ali prvo bih e, priopćila da danas ovdje imamo neke zamjenike članova. Molim vas da se prijavite ukoliko ne imenujem sve one koji su navedeni. Julio Winkler umjesto Seodakisa, Ivan Garcia eh, Blanco. Osim toga, u ime eh, Obnovimo Europu, eh, zastupnica Karen Melchior umjesto Judith Buntin, u ime ECR-a Gutko umjesto zastupnika Kanko odnosno zastupnice. Za Katarin Grize, Dominik Bilde, i za Clea Fox, Clara Džema. Ima li još ovdje zamjenika članova? Jer približavaju se godišnje pa onda postoji mogućnost da neki članovi nisu prisutni. Izvolite. Molim vas da uključite mikrofon. <clears throat> <clears throat> u ime zastupnika Gogolis. Hvala lijepa. Ima li još daljnih zamjenika članova? E, koliko vidim, to nije slučaj. Imate li vi svi e, na raspolaganju kartice za glasovanje? Izvolite. Meni je jako žao, nemam sa sobom e, karticu za glasovanje. E, možete zamoliti svog pomoćnika e, da preuzme e, karticu za glasovanje ovdje naprijed. I onako sada glasovanje neće biti tajno. Tako da imate minutu dvije na raspolaganju do glasovanja ukoliko se vaša pomoćnica požuri Imat ćete dovoljno vremena. Dakle, glasovat ćemo o prvom prijedlogu da se odgodi glasovanje o trećem i četvrtom potpredsjedniku na Rujan kako bi se moglo dalje raspravljati i razgovarati e, ova tema. Tko je za to da odgodimo glasovanje o trećem i četvrtom potpredsjedniku na Rujan? Pour ma part, je pense aussi qu'on traîne. Hvala. E, meni se čini da ovdje e, suviše kaskamo i e, mi, što se tiče našeg kluba, smo protiv odgode. Možda pučani mogu iznijeti novi prijedlog. I za to je potrebno vrijeme. E, to nije jednostavno, ne može se naprosto odmah predložiti novi kandidat, e, treba se reorganizirati, to nije moguće napraviti preko noći, e, postoje razgovori koji se trebaju odraditi, tako da bismo molili da budemo svjesni vremenskih okvira kako bismo mogli prihvatiti barem glasovanje o našem kandidatu. Zastupnica Šojdrova. Meni je jasno zbog čega ste vi e, zabrinuti i nije mi posebno drago e, što uopće moram tražiti odgodu. E, zašto tražimo odgodu? Mi smo uvjereni da naša kandidatkinja Andreja Bokšar predstavlja odličnog kandidata i ne vidimo nikakvog razloga da ju se izolira. E, surađujemo s njom već pet godina. Tako da e, doista nismo zadovoljni sa situacijom u kojoj se sada nalazi. Izvolite. Mi ćemo naravno nastaviti pregovore. E, problem je u tome E, što prema dnevnom redu ne postoji mogućnost e, da vodimo raspravu o ovoj temi i zato smatram e, da ne možemo dalje razgovarati o sadržaju. Predlažem da prijeđemo na glasovanje. Ne možemo sada razgovarati o kvalitetama pojedinih osoba. Predlažem da nastavimo s glasovanjem. Tko je za to da se oba glasovanja i o trećem i četvrtom odgode na rujan? Tko je protiv? Četrnaest za, četrnaest protiv. A to znači da je ovaj prijedlog odbijen. Prelazimo na drugi prijedlog. E, dakle,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 Eh, dakle, provjerit ćemo. Eh, tko je za to da odgodimo glasovanje? I po trećom i četvrtom točkom. It's not working or? Die S&D ein viel. has one too much. E, imamo jedan glas e, jednog člana previše iz kluba e, socijalista i demokrata bilo bi dobro kada bi glasovao onoliki broj članova kluba koliki eh, je eh, broj članova eh, odbora. U redu, ovime zaključujem glasovanje. 13 za plus 2 od nas, dakle 15, 15 prema 15 i nadalje ne neriješeno, to znači da je prijedlog odbijen prelazimo na glasovanje o tome da se odgodi glasovanje o četvrtom potpredsjedniku na rujan. Tko je za to da odgodimo izbor četvrtog potpredsjednika? Molim da dignete ruku. Tko je za to da se to odgodi za rujan? Tko je protiv? E, većina je za. To znači da ćemo danas e, imati samo izbor trećeg potpredsjednika, odnosno potpredsjednice, a izbor četvrtog odgađamo na rujen. E, prelazimo sada na priopćenja predsjednika, odnosno predsjednice. E, što se tiče prijevoda, sljedeći su jezici na raspolaganju. Francuski, njemački, talijanski, engleski, grčki, španjolski, češki, mađarski, latvijski, poljski, slovenski, bugarski, slovački i hrvatski. Dakle, imamo e, otprilike pokriveno svih jezika, e, svih članova odbora. Unaprijed zahvaljujem prevoditeljima na e, radu. Podsjetila bih da se sastanak prenosi putem interneta i podsjećam na to da odluke koordinatora od 15. srpnja 2019. koje su poslane e-mailom 16. srpnja svim članovima odbora da su formalno odobreni budući da nije bilo primjedbi do roka 18. srpnja. Dakle, smatramo e, da su te odluke usvojene. Prelazimo sada na treću točku, izbor trećeg potpredsjednika. Prelazimo sada na popis onih koji će sudjelovati Julio Winkler, Evan Garcia de Blanco, Karin Melchio, gospođa Kanko, gospođa Bilde, Kjara eh, Džema i zastupnica Betje. Dakle, to su e, zamjenici članova odbora koji će danas sudjelovati u glasovanju. Jesu li to svi? Koliko vidim, nema drugih, pa stoga kao prvo konstatiram da imamo kvorum, budući da ovdje imamo osam članova e, a danas ih imamo više od osam, a potrebno ih je osam da imamo kvorum. u slučaju izmjene e, potrebno je izvijestiti predsjedništvo kada se radi o zamjenicima prije e, glasovanja. E, sada molim da iznesete prijedloge za trećeg potpredsjednika Petra Kamervelde. Ja bih predložila Julie Watt u ime socijalista i demokrata za treću potpredsjednicu. Ima li daljnjih kandidata? Koliko vidim, to nije slučaj. E, konstatiram e, da e, je Julie Watt punopravna članica odbora. Predložena je za izbor potpredsjednika. Imamo i na raspolaganju njezinu imovinsku karticu, odnosno podatke koji su potrebni. Slažete li se sa ovim prijedlogom? Da, hvala lijepa. Ovo mi je velika čast. Iznimno sam zahvalna na povjerenju koje mi ovime iskazujete. Oni koji me već poznaju i upoznali su me tijekom prethodnog saziva. Njima posebno zahvaljujem zato što znaju čime sam se bavila i što sam radila. Moram postaviti pitanje postoji li zahtjeve za tajnim glasovanjem. Zastupnica Šojdrova. Ja bih molila tajno glasovanje e, elektroničkim putem. E, dakle, barem petina e, mora biti suglasna. A osam članova kluba kojeg zastupa gospođa Šojdrova su prisutni. Postoje uvjeti za prihvaćanje prijedloga za tajnim glasovanjem, pa ćemo stoga glasovati tajnim putem odnosno elektronički. E, e, dakle, obavljamo elektroničko glasovanje budući da najmanje petina podnosi zahtjeve za elektroničkim glasovanjem. E, Pučani 8, socijalisti 6, obnovimo Europu 4, zeleni 3, ID 3, ECR 3, GUE 2 glasa i nezavisni zastupnici 2. E, istaknula bih e, da u svakom krugu glasovanja moramo imati apsolutnu većinu s obzirom na one koji su e, glasovali i za i on, a to obuhvaća i one koji su glasovali protiv. Sada ćemo glasovati o kandidatkinji Julie Ward. Otvaram e, tajno glasovanje, odnosno e, tipke. Ako pogledate ispred sebe na pultu, možete vidjeti jedan otvor. Stolac stoji krivo. Evo, sve je danas malo dramatično. E, vidite tu jedan otvor u koji trebate staviti karticu. Dakle, e, nove članove molim da umetnete karticu i onda će zasvijetliti ime. Ukoliko se to ne dogodi, to znači da niste ispravno umetnuli e, karticu. Molim da provjerite jeste li dobro umetnuli karticu. Osim toga postoji otvor na desnoj strani, tri tipke, tipka e, lijevo zeleno, to znači za, u sredini bijela tipka, to znači da ste suzdržani, a e, četvrta tipka na desnoj strani znači protiv. E, napravit ćemo test, e, zato što na ovom odboru još nismo glasovali tajnim putem. E, I glasovat ćemo hoćete li izabrati Plasida Dominga za predsjednika ili ne. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Evo, Ukupno 23 e, glasa, 6 suzdržanih, 5 protiv i 18 za. Dakle, teoretski bi onda Placido Domingo bio naš predsjednik. Međutim, e, danas je kandidatkinja Julie Ward. Sada ćemo e, glasovati o prijedlogu da treća potpredsjednica bude Julie Ward. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Jeste svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Sudjelovalo je 24, e, 18 je glasovala za, 5 suzdržanih i 6 e, protiv. E, konstatiram da je Julie Wood izabrana. Julie, prihvaćate li ovaj izbor? Julie, prihvaćate izbor? E, polazim od pretpostavke, budući da primate čestitke, da e, prihvaćate izbor. Ispričavam se, dakle, prihvaćate izbor. E, ja se ispričavam, evo, primala sam čestitke, da, prihvaćam izbor. Čestitam i lijepo molim da mi se pridružite ovdje. Now we come to the next point. Dobro, sada prelazimo na sljedeću točku. Hier um Ovdje se e, radi o izboru četvrtog potpredsjednika, međutim e, to smo odgodili na rujan. Sada krećemo s elektroničkim glasovanjem. Imamo e, nekoliko točki o kojima trebamo glasovati. E, danas glasujemo o tri mandata. E, što se tiče programa Erasmus za obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport, glasovanje o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora uspostava programa Kreativna Europa, uspostava programa Europskih snaga solidarnosti. Finsko predsjedništvo je e, dalo do znanja da je spremno krenuti s pregovorima što prije, a to je u interesu našeg odbora. Ne želimo odgoditi proces, trebamo otvoriti put za pregovore. I e, to je iznimno važno kako bismo e, imali novi program 2021. A nemamo puno vremena do tada i stoga molim e, da e, to prihvatite kako bismo što prije krenuli s međuinstitucijskim e, pregovorima, kako bismo mogli dovršiti pregovore i u tom smislu onda koristiti te programe i dalje ih primjenjivati od 21. kako bi mladi mogli sudjelovati u programu Kreativna Europa. Skrenula bih pozornost na nekoliko stvari. E, članak 72. E, poslovnika glasi da parlament smatra da je stajalište usvojeno ukoliko je ono e, usvojeno, a nadležni odbor većinom svojih članova može zaključiti i donijeti odluku da uđe u pregovore. 16 glasova je potrebno za svaki od ova tri mandata i stoga predlažem da odmah krenemo s glasovanjem. Ili eventualno netko od izvjestitelja želi uzeti riječ. Koliko vidim, to nije slučaj. Prelazimo na glasovanje. Kao prvo glasujemo o programu Erasmus+. Glasujemo elektroničkim putem i imence. Otvaram glasovanje. Hat jeder Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 27 za, jedan suzdržan i jedan protiv. To znači e, da možemo otvoriti pregovore čim vijeće bude spremno za to. Prelazimo na drugi e, dosje. E, otvaranje pregovora o programu Kreativna Europa. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. I ovdje imamo 27 glasova za, jedan suzdržani glas i jedan protiv. Znači mandat je usvojen. Prelazimo sada na glasovanje uspostavu programa Europskih snaga solidarnosti. Glasujemo o odluci o pokretanju međuinstitucijskih pregovora. E, glasovanje se odvija elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. 23 glasa za, 2 suzdržana, tri protiv. I ovdje imamo e, veliku većinu e, s kojom e, smo usvojili odluku o pokretanju međuinstitucijskih pregovora. Prelazimo na točku 8. Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2020. Ovdje se radi o stajalištu kao što znate, e, komisija je 5. lipnja 2018. podnijela e, prijedlog i objavila prijedlog za opći e, proračun 5. lipnja 2019. godine. Kompletna relevantna dokumentacija dostavljena je članovima zajedno s proračunskim linijama za koje je ovaj odbor odgovoran. Postoje dva osnovna dijela u proceduri, mišljenje odbora o proračunu koje će biti predstavljeno 4. rujna i izmjene o kojima će se glasovati 4. rujna. Izvjestiteljica zastupnica Kamervert e, će predstaviti planove koji se odnose na proračunske izmjene. Prije nego što dam riječ Petri, podsjetila bih da je rok za podnošenje amandmana e, na ovom odboru 25. E, srpnja u 4 sata popodne. E, izmjene se moraju podnijeti samo na engleskom kako je e, u skladu sa odlukom koordinatora od 15. srpnja. Svi eventualni prijedlozi za pilot projekte ili pripremne aktivnosti moraju se ponovno podnijeti kao proračunski amandmani. To je povezano sa skraćenim rokovima. Rokovi su skraćeni zato što se novo izabranim članovima također želi omogućiti da podnose amandmane. E, da smo završili postupak prije izbora u predviđeno vrijeme ne bi postojala ova mogućnost. I zato vas molim da iznimno prihvatite ova ograničenja. E, Petra, imate riječ e, oko pet minuta. Da, hvala lijepa. Poštovana gospođo predsjednice, draga Zabine, drage kolegice i kolege. E, već u proljeće ove godine pokrenut je proračunski postupak za 2020. U travnju smo e, poslali e, dokumente Odboru za proračun i definirali prioritete za plan proračuna za 2020. Prošli tjedan koordinatori su me izabrali za izvjestiteljicu za ovu temu. Zahvaljujem na povjerenju E, na meni je sada da predlažem amandmane, a to znači da trebam uzeti u obzir i vaše amandmane koje ću ugraditi u politički tekst našeg stajališta. Amandmani E, našeg odbora trebaju krenuti od e, tri težišta. E, kao prvo postoje prioriteti našeg odbora koji su definirani i istaknuti već u dopisu koji smo poslali odboru za proračun, a ponajprije se radi o odgovarajućim proračunskim sredstvima za programe Erasmus+, Kreativna Europa i Europske snage solidarnosti, isto tako program Europa za građane. E, isto tako e, trebamo uzeti u obzir stajalište e, vijeća iz srpnja, a isto tako trebamo onda predočiti naše prijedloge. Iz tog razloga predlažem da za proračun za 2020. kako je to predložila komisija, da izađemo u određenoj mjeri u susret za razliku od vijeća koje e, ima namjeru, kao što ste vjerojatno primijetili, značajno srezati proračunska e, sredstva za određene programe, ali ne za Erasmus+. Mi u svakom slučaju ne možemo prihvatiti e, to smanjivanje sredstava koje želi provesti E, vijeće. Svi mi znamo koliko su značajni ovi programi e, Kreativna Europa, Erasmus+, e, Europske snage solidarnosti, Europa za građane. To su programi koji daju doprinos ostvarenju kohezije a vijeće u zadnje dvije godine uvijek iznova ističe koliko su važni ti programi, međutim izgleda da su spremni ostati samo na riječima i ne pretočiti to u djela. Oni predlažu dakle e, rezove koji po mom mišljenju nisu prihvatljivi. Ne treba nam manje nego više sredstava za ove programa, programe i za kreativnu Europu. A što se tiče programa e, Europa za građane, e, oni, taj program kronično trpi od manjka sredstava ne provodi se dovoljan broj projekata, ne zato što bi projekti bili loši, nego zato što nema dovoljno sredstava na raspolaganju. I zato predlažem da i što se tiče Erasmus Plus i programa Kreativna Europa i programa Europa za građane dođe do povećanja proračunske linije za 10%. To bi bio iznos koji bi bio u skladu i sa stajalištem našeg odbora za proračun. Oni bi to bili spremni prihvatiti i to bi bila jasna poruka vijeću. Ne, ne želimo smanjivati sredstva, nego trebamo osigurati povećanje kako bismo onda imali odgovarajuće polazište za pregovore u sklopu trijaloga. Što se tiče pilot projekata i pripremnih mjera, E, molim vas e, da u sklopu amandmana e, se osvrnete samo na one koji su vrednovani sa A ili B od strane komisije, a to znači da prema procjeni komisije izravno ili u slučaju B nakon dorade mogu biti provedeni. Iz iskustva mogu reći da projekti koji su označeni sa C i D nemaju neke šanse da će proći i zato bi moj prijedlog bio da se u svojim amandmanima ograničite na projekte koji su vrednovani sa A ili B, ali naravno vi možete podnijeti i svoje prijedloge za druge projekte. Vi imate to pravo. Osim toga, e, što se tiče e, amandmana u odnosu na projekte koji su dobili ocjenu B od komisije, molim vas da to preispitate. E, istaknula bih da neću podržati pilot projekte ili pripremne aktivnosti koje su dobile ocjenu C ili D od komisije, ali još ćemo vidjeti kako će to izgledati. E, kao prvo doći će do preispitivanja projekata. U svakom slučaju molim e, da što se tiče pilot projekata da također podnesete svoje amandmane ukoliko to želite do 25. a onda nakon preispitivanja e, nadam se da će do toga doći jako brzo E, će se onda donijeti odluka hoćemo li ostati pri tome ili će se to eventualno povući. Ali ipak e, na neki način to mora ući u proračunsku proceduru. Nažalost, ove godine to ne može funkcionirati drugačije. Inače, veselim se vašim daljnim prijedlozima i idejama u pogledu proračuna i nadam se da će moji prijedlozi naići na vašu suglasnost. Zahvaljujem vam na pozornosti i veselim se vašim komentarima. Hvala lijepa. Hvala lijepa, Petra. Kao prvo dala bih riječ izvjestiteljima u Sjeni, ali koliko vidim Kristijan El, koji je do sada jedini izvjestitelj u Sjeni, da nije ovdje. A drugi klubovi još nisu imenovali izvjestitelje u Sjeni. I molila bih koordinatore da što prije E, jer je rok za dostavu amandmana već 25. srpnja, a još treba voditi pregovore i savjetovanja do početka rujna. Trebamo vidjeti kako dalje postupati s ovim dosijeom, gdje doći do kompromisa i zato je jako važno što prije imenovati izvjestitelje u sjeni u ime klubova. E, sada molim e, da se jave za riječ pojedini klubovi. Zastupnica Farah. Mi jesmo imenovali e, Jeste u sjeni, to sam ja. Hvala lijepa. Želite li odmah nešto reći? Dans la semaine... Euh, e, ne, evo, ovaj tjedan ću se obratiti kolegici. Hvala lijepa. Javlja li se još netko za riječ po pitanju proračuna? Zastupnica Hvala vam lijepa predsjedateljice i zahvaljujem e, izvjestiteljici. Evo opet ove godine imamo e, disperziju sredstava jer e, se zapravo suočavamo s određenim nesigurnostima u proračunu zbog Brexita. Nisam zato da se nastavi projekt Otkrimo EU gdje se 13 milijuna e, izdvaja za besplatne karte e, za vlak mladima, e, a ostatak iznosa ide na europske snage solidarnosti, što je više nego što smo imali do sad. Nema previše interesa za to i ne vidim poanta u tom povećanju sredstava. Mislim da ne bismo smjeli trošiti novac na zemlje izvan EU-a e, i na različite projekte, a to se dosad prečesto događalo. Hvala lijepa. Zastupnik Jurek. Hvala lijepa. Htio sam samo reći da ćemo uskoro donijeti odluku o izvjestitelju u sjeni, vjerojatno sutra. Kao drugo, e, želio bih istaknuti da se doista trebamo posebno angažirati za bolji proračun za kulturu i obrazovanje jer smatram da nije prihvatljivo imati ova smanjenja. Hvala. Zahvaljujem zastupniku e, Jureku. Javlja li se još netko za riječ? Zastupnica Dinolfi. Hvala vam. Ono što je rekla kolegica je istina. Vidjeli smo kako se u prethodnih e, pet godina smanjivalo sredstva za kulturu. To su bila financijska sredstva na koje se nije usmjeravalo dovoljno pažnje. Kultura obuhvaća obrazovanje, stvaranje građana koji su svjesni vlastitih prava i obaveza. I zbog toga se trebamo zalagati za naše programe u kulturi, dakle prije svega mislim na program Kreativna Europa, riječ je o nečemu što je jako važno za naš teritorij i tu bih htjela vidjeti veću potporu od strane Europske komisije. Što se tiče pilot projekata, nažalost znamo da programi koji dobivaju ocjene u B, C i D, da se gotovo nikad e, ne uzimaju u obzir. I to je šteta, zato što među ovim projektima možemo pronaći zanimljive ideje koje potom možemo predlagati udruženjima ili građanima. Ja ću u ime pokreta pet zvjezdica još e, jednom predložiti određene pilot projekte koji su prethodno jako dobro prolazili. riječ o programima koji se bave pitanjima opismenjavanja stanovništva. Na taj način ćemo se boriti i protiv lažnih vijesti. Građane treba obrazovati i treba ih naučiti kako koristiti ove primjerice društvene mreže. Hvala vam predsjednice, nadam se da ćemo tijekom idućih pet godina dobro surađivati. Hvala lijepa, zastupnica Adinolfi, zastupnica Šojdrova. Izvolite. Hvala lijepa. E, samo bih kratko nešto spomenula. E, što se tiče korištenja sredstava u sklopu programa Erasmus i programa Kreativna Europa, postojale su određene kritike koje su iznesene. Međutim, e, znamo da je vrlo mali broj prijedloga uvažene E, samo njih 20%, a pritom se radi o vrlo važnim projektima kojima se osigurava mobilnost studenata i nastavnika u sklopu programa e, Kreativna Europa bilo je nekih projekata u području kinematografije. E, riječ je o projektima koji bi bili vrlo korisni. možda tu postoji i e, neki drugi program, e, odnosno projekt za prijelaznu fazu i bilo bi e, dobro osigurati širu primjenu tog programa. I što se tiče obrazovanja za medije i korištenja medija. Hvala. Zastupnik Franc. E, hvala lijepa. Meni je važno voditi računa i o onome što je bilo u prošlosti. Kakva je bila učinkovitost i održivost projekata koji su se provodili u prošlosti? E, moje iskustvo pokazuje da postoji e, veliki postotak građana u Europi koji nemaju mogućnost sudjelovati u raznim projektima i fondovima, naprosto zato što su prepreke su više visoke. E, međutim, vi znate da projekti koji kreću od ozgo prema dolje, top down, nisu održivi. E, naš e, pristup i iskustvo to pokazuje, treba biti od ozdo prema gore. Eh, bottom up. I to trebaju biti eh, pristupi koji su objektivni i nepristrani. Na taj način eh, se može osigurati provedba projekata. U prošlosti su postojali neki projekti u kojima je došlo do negativne ocjene. To nije nikakvo čudo zato što E, nisu svi e, bili uključeni na odgovarajući način niti ravnopravno. A ako želimo biti uspješni i e, voditi održive projekte, ukoliko želimo poboljšati situaciju osoba s invaliditetom, osoba Eh, koje su izložene diskriminaciji, onda znači da moramo smanjiti te prepreke. Na taj način možemo pružiti ruku onima eh, koji su izloženi negativnim posljedicama. Eh, na taj način možemo smanjiti korumpiranost i možemo biti uspješniji u budućnosti. To pokazuju i neki kvalitetni projekti koji su provedeni i iskustva iz njih. Što se tiče pilot projekata, e, dobro sam proučio materijale. E, često možemo vidjeti da oni koji o tome donose odluke nemaju sve informacije o stanju na terenu i upravo zato se vrlo često donose pogrešne odluke. E, zato vas lijepo molim da sve to temeljito proučite i e, da vidimo kako možemo senzibilizirati one koji se bave administrativnim poslom u ovom segmentu kako bi oni donijeli ispravne odluke. E, mislim da bi to bio važan aspekt o kojem trebamo voditi računa u sljedećem sazivu. Zastupnik Winkler. Hvala vam lijepa. E, želim reći da sam jako uzbuđen što sam nakar zamjenski član ovog odbora. E, mislim, zapravo se nadam da će ovi naši mandati koje smo malo prije e, izglasali biti e, dobro pogurani, da ćemo nakon 21. imati zaista na raspolaganju dosta novca, kao prvo za program Erasmus, ali i općenito. Izražavam nadu da će programi E, koji su usmjereni na e, korisnost i korištenje e, biti dobro financirani. I nadam se da ćemo uspostaviti sinergiju između tih i postojećih programa. ću vam jedan primjer. Jako me zanima ovaj program Discover EU, dakle Otkrite EU, što nije program koji funkcionira kao putnička agencija, već je program koji daje dobar signal da građanima da Europska unija mi misli na njih i da EU zna kad netko postane dio njezina tima. To je zapravo pravo prolaza. Uspijemo li u povezivanju tog vrlo važnog trenutka u životu bilo kojeg mladog čovjeka sa nekim idealom Evropske unije, onda će već to samo po sebi biti velik uspjeh. Tako da mislim da trebamo trošiti više novaca na takve projekte. Naravno da možda postoji mogućnost da se nađu sinergije kako bismo to povezali s drugim elementima našeg programa Erasmus, ali mislim da je naša dužnost trošiti mnogo više novaca na mlade općenito i naročito na programe za mlade. E, to sve trebamo e, i u pogledu komunikacije, novih izazova koje nam donose lažne vijesti i tako dalje. Dakle, puno je tu novih fenomena s kojima se moramo nositi, a s kojima se e, prije 15-20 godina u EU nismo susretali. Dakle, sada ta pitanja trebamo rješavati prvenstveno među mladima. Hvala. Vielen Winkler. Hvala lijepa, zastupniče Winkler. E, odmah ću dati riječ predstavniku komisije, jer, e, ali prije nego što to učinim, e, jer koliko vidim nitko se drugi nije javio za riječ, rekla bih nekoliko riječi. Postoji i neki projekti koji su vrednovani s ocjenom C, međutim to nije učinila E, učinilo stručno povjerenstvo nego odbor za proračun. I zato molim me da proučite i ove projekte s oznakom C e, kako bi se vidjelo jesu li odgovarajuće vrednovani. E, kod jednog pilot projekta radi se o nečemu što je definirano kao element za nove programe. Znači ne može to biti tako loše da dobije oznaku C i e, zato molim da e, proučite odgovarajuće projekte. E, zastupnik Ruiz de Vesa se javio za riječ, a nakon toga ću riječ komisiji. <clears throat> Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Htio bih se osvrnuti na ovo pitanje pilot projekata, što ste sami sada spomenuli, ali općenito govoreći, želim istaknuti da mislim da je e, fokus gospođe Vert e, zapravo vrlo na mjestu. Smatram da su ovi programi temeljni i zapravo dosta i popularni među građanima EU-a. E, jasno je da e, sasvim jasno da to vrijedi za er-, e, Erasmus+. E, stoga je neprihvatljivo da vijeće uopće planira rezanje troškova jer su to programi koji bi trebali dobiti više sredstava nego što su ih do sada imali. Osim toga, stoji a to je nešto što možda treba imati na umu u buduće, ugovori EU E, ne dodjeljuju nikakve e, ovlasti u ovom našem polju, a to je obrazovanje i kultura. Međutim, e, usredočimo bi se na ove programe, s obzirom na to da nemamo jasne ovlasti, onda barem moramo imati jasne ili debel proračun za naše područje. Naša unija ne može napredovati samo provedbom javnih politika E, niti e, možemo napraviti reformu ugovora, što ćemo isto tako vjerojatno morati napraviti e, za ovog mandata, već moramo jačati građanstvo i građane u pogledu kulture i obrazovanja. A sada se vratim na pilot projekte. Postoji nešto konkretno što komisija stalno kvalificira kao C kategoriju projekta E, i to je već tako se dogodilo nekoliko puta, a to je prijedlog da se pomogne provedbi e, jednog programa koji bi u svakom gradu Europske unije e, ustanovio jednog, jedno vijeće ili jednog vijećnika koji bi djelovao kao agent za razvoj aktivnosti kojima bi se zapravo građane informiralo o EU. E, to bi zapravo osiguralo veliku teritorijalnu pokrivenost i EU e bi približilo građanima i to na općinskoj razini. Stoga ne shvaćamo e, činjenicu da vijeće, odnosno komisija stalno taj prijedlog programa kvalificira kao C program i stoga ga ne možemo ni financirati. Hvala. Uh, well, thank you vodu. Hvala vam lijepa. E, ja sam se htjela javiti kako bih obranila zapravo tu investiciju koja EU kroz e, programe za kulturu i obrazovanje e, čini podupirajući tako treće zemlje. Svi ćete vi imati odgovornosti i bit ćete u nekakvim delegacijama koje vode odnose sa e, trećim zemljama. Kad to budete radili trebate e, djelovati pod kapom odbora za kulturu i obrazovanje i uvijek kad idete u, ili e, kad obavljate kontakte s tim trećim zemljama trebate se raspitivati za njihovo stanje u kulturi i obrazovanju i zapravo naći neke mogućnosti za suradnju u tom polju s tim zemljama. To vam govorim iz iskustva jer sam članica delegacije za odnose sa BiH i Kosovom. E, to sam bila u zadnjem e, mandatu i znam da je zaista e, da je zapravo financiranje e, iz europskih projekata učinilo veliku razliku u zemljama koje su prošle kroz nekakav e, sukob. E, dakle, ovdje se radi prvenstveno o mirovnom projektu, a kultura je u samom korijenu te promjene. To su projekti koji zapravo okupljaju ljude kako bi zajedno sudjelovali u, svojoj humanosti i zapravo zajedno gradili mirni svijet. Tako da u svakom slučaju podržavam naše modelu na te projekte. Hvala lijepa, Julie Vod. Provjerit ću ima još netko tko se javlja za riječ, a ako ne, daću riječ komisiji da se očituje. Tko danas govori u ime komisije? Izvolite. because it's not working. Izgleda da mikrofon ne funkcionira. Morat ćete se premjestiti. Yes. You please switch off the Okay, thank you very much. Hvala vam lijepa i oprostite zbog eh, ovog nesporazuma. Mikrofon očigledno nije funkcionirao. Kao prvo, Želim vam čestitati e, na izboru, a i cijelom odboru za kulturu i obrazovanje na novom mandatu i želim vam uspješan rad u buduće. Također želim zahvaliti e, prethodnoj predsjedateljici e, na njezinom radu u ovom odboru, u tome što je podržavala rad ovog odbora koji je ključan za provedbu naših politika. Kad je riječ o proračunu e, do 2020. mi smo trebali paziti da svaki euro koji se potroši stvara dodanu vrijednost za evropske građane, jer je to jedan od prioriteta komisije i konkretno e, glavne uprave koju ovdje predstavljam. Konkretno to je bitno i za buduće razdoblje e, za koje se izglasava proračun do 2027. godine i nadam se da će imati podršku ovog e, odbora e, da provedemo ove politike koje smo smatrali bitnima i da ćemo imati vašu podršku da ih učinkovito provodimo. Ovo je sedmi proračun komisijin prijedlog za prijedlog e, do 2020. E, obuhvaća gospodarstvo, mlade i kreativne industrije. E, profil proračuna za Erasmus i kreativnu Europu je dosta podržan, što znači da smo počeli zapravo sa dosta niskom razinom financiranja 2014. koja se povećavala iz godine u godinu to zapravo znači da će 2020. biti ključna godina e, kroz koju ćemo moći financirati puno veći broj projekata u ovom višegodišnjem financijskom razdoblju. S druge strane, to će biti isto tako važno i stoga i zahvaljujem na pokretanju dijaloga ali kažem, e, bit će vrlo važno da e, programiranje koje započnemo 2020. E, bude zaista dobro jer nam je ta godina ključna e, da e, izbjegnemo bilo kakve rupe u provedbi programa. Evo, mislim da je to vrlo važno istaknuti i podržavam sve ono što je rečeno danas i mislim da je važno podržavati tu suradnju koja je uvijek postojala između ovog odbora i komisije, a konkretno u pogledu ovih politika i programa. 2020. će e, program Erasmus financirati e, aktivnosti decentralizacije, odnosno e, sve ono što se tiče ne samo obrazovanja, visokog obrazovanja, već će se općenito povećati iznosi za 50 do 60 milijuna. 1,63 e, milijarde eura će biti ukupni e, iznos financiranja. 2020. ćemo omogućiti pristup socijalno isključenim skupinama što će omogućiti uspostavu transnacionalnih mreža ili e, partnerstava i taj program će nadalje se nastaviti provedbom sveučilišnih programa u kojima će biti cilj uspostaviti strukovne centre izvrsnosti. Kreativna Europa, kao što znate, je program. Inače, potrudit ću se zapravo da e, istaknem sve ono što je bitno. Kao što znate, e, držimo se sukcesivnih e, stopa koje nisu bile tako uspješne zadnjih godina i htjeli bismo privući što više organizacija na to su se žalile neke države članice i e, zastupnici u parlamentu. E, tako da ćemo e, obuhvatiti preko 100 organizacija u različitim državama članicama. Većina njih su mikro i male organizacije. Ovo je pregled situacije kako je sada predočena u ovom prijedlogu proračuna i to su neka prioritetna područja koja se tiču Erasmusa+, plus Eh, europskih snaga solidarnosti i programa Kreativne Europe. Hvala lijepa. Ovom prigodom eh, spomenula bih samo da e, su svi ovi projekti obuhvaćeni sedmogodišnjim razdobljem. U prvoj godini e, izdvojeno je manje sredstava i zato su se nakupili programi, e, tako da to zapravo nije neka posebna dobit, nego nešto što je onako obuhvaćeno sedmogodišnjim razdobljem. Petra Kamerveld kao izvjestiteljica na kraju. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovoj napomeni. E, što se tiče svih e, programa, startali smo sa manje sredstava zato što smo kasnije krenuli sa provedbom programa jer e, je došlo do kašnjenja sa usvajanjem višegodišnjeg financijskog okvira. Dakle, sredstva su još uvijek unutar okvira nije došlo ni do kakvih posebnih povećanja. E, što se tiče programa Kreativna Europa i što se tu tiče kulture i medija, ali isto tako i što se tiče programa e, Europe za građane, e, ta sredstva uopće nisu dostatna. Došlo je do značajnih rezova E, i to doista e, nanosi veliku štetu e, kada govorimo o građanskom angažmanu u Europi, kada se radi o poticanju manjih kulturnih projekata E, isto tako što se tiče poticaja i jačanja audiovizualne Europe. Mislim da je to velika greška i nadam se da postoji svijest o tome i da većina u ovom odboru to gleda na ovaj način. Tako da se nadam da ćemo se složiti oko toga da tražimo e, povećanje sredstava za 10%. Nadamo se da ćemo tu biti uspješni i da će to biti pozitivna poruka. Što se tiče pilot projekata, znam da uvijek ima jako puno pametnih i dobrih ideja za pilot projekte, ali znamo da u okviru proračunske godine postoje ograničena sredstva za provedbu pilot projekata. Trebamo to proučiti. E, ja sam naravno spremna razmotriti razmotriti još neki e, projekt s oznakom C. Vidjet ćemo je li došlo do neke greške kod e, ocjenjivanja projekta, ali mi moramo definirati prioritete. Ako ih mi e, ne definiramo, onda će ih definirati netko drugi, a to će onda biti prioriteti koji se nama eventualno neće sviđati i nećemo ih moći podržati. Nadam se da ćemo definirati jasan pristup. A što se tiče pregovora i e, mi smo tražili e, udvostručenje sredstava za program Kreativna Europa, utrostručenje za Erasmus Plus i udvostručenje sredstava za program Europa za građane. Znamo da će to biti teška bitka, a isto tako znamo i parlament uvijek iznova o tome govori i ukazuje na to da treba osigurati da procedure budu jednostavnije što se tiče podnošenja projekata. Uvijek iznova čujemo da tu postoje veliki problemi i uvijek iznova na ovom odboru ističemo da nam se uopće to ne sviđa da se u području kulture samo potiču veliki projekti. Ono što bismo mi željeli ostvariti je da promičemo manje projekte koji idu više u širinu. Ne oni veliki e, projekti, nego zapravo mali projekti pomoću kojih doista možemo razviti kreativnu snagu Europe. To je nešto o čemu trebamo voditi računa, ali sada kao prvo trebamo e, preispitati prijedloge, odbaciti prigovore e, vijeća E, i u sklopu daljnjih pregovora jasno dati do znanja da je potrebno hitno više sredstava za sve programe koji potpadaju u područje nadležnosti Odbora za kulturu. Hvala lijepa. Zahvaljujem zastupnici Petri Kamer-Evert. E, koliko vidim, nitko se ne javlja za riječ, a i onako je diskusija obično zaključena nakon što čujemo još jednom izvjestiteljicu. Posjetila bih još jednom da je rok za podnošenje amandmana 25. srpnja u 16 sati i molim da to bude na engleskom. Sljedeća sjednica održat će se u srijedu 4. rujna od 9 do 12.30 i od 15 do 18.30 i u četvrtak 5. rujna od 9 do 12.30. Jedino što mi sada preostaje da vam e, zaželim e, ugodno ljeto, ugodan godišnji odmor, da se lijepo odmorite tijekom ove ljetne stanke. E, vidimo se u rujnu. Zahvaljujem i prevoditeljima i vam želim ugodan godišnji odmor. Hvala.